Sada riječ ima Federica Mogherini. Hvala gospodine predsjedniče. Dopustite mi e, da e, vam se i ja pridlušim o u ovome što ste rekli našim e, dragim prijateljima. To je također rezultat nečega što radimo ponekad iza kulisa u tišini, ali s opipljivim rezultatom. Dopustite mi sada da se osvrnem na nekoliko stvari koje ste E, rekli. Vidjela sam da e, mnogi od vas zaista drže do ovoga o čemu smo govorili i meni je to drago, računam na vas. Rekli ste da se radi o kolektivnom radu, a sada moramo kolektivno raditi kako bi naša vizija se pretočila u dijela govorimo o vrijednostima i o interesima i moramo vidjeti kako definiramo našu djelatnost za budućnost, kako definiramo naše vrijednosti i naša djela. Temelji <clears throat> same strategije <clears throat> i jasnoća strategije treba biti u tome da naše vrijednosti i naši interesi se moraju u velikoj mjeri podudarati i oni se zaista u velikoj mjeri podudaraju. Dakle, ta strategija e, znači da naše djelovanje mora biti koherentno. Zato moramo biti vjerni našim vrijednostima kako u internim politikama, e, tako i u našem ponašanju. Mnogi od vas to su također naglasili. Bilo kakva globalna strategija počinje kod kuće, a sva e, vanjska vjerodostojnost i strategija moraju imati svoje korijene u tim vrijednostima. Zato moramo e, biti svjesni kako imamo zajedničku odgovornost prema našim građanima i prema ostatku svijeta. Moramo ovdje kada e, govorimo o vrijednostima govoriti i o otpornosti i ustrajnosti koji su e, u središtu našeg djelovanja. O tome sam govorila na početku mog izlaganja. I zato moramo uložiti e, u naše strategije i kada moramo govoriti o otpornostima strategije. Ne govorimo ovdje o tome koliko otporne trebaju biti institucije, već sama društva, nevladine organizacije, građansko društvo i e, uloga građana u vlastitom društvu. Je li to nešto što odgovara samo našim vrijednostima, već također i našim interesima? Ja mislim ta strategija ukazuje na ta dva zajednička aspekta, jer ovdje kao i mnogim drugim primjerima slijediti naše vrijednosti je zapravo u našem interesu. Mislim da bismo pogriješili kada bismo ta dva elementa suprotstavili. Nadalje, želim se pozvati na nešto o čemu je govorila nekolicina vas. Neki su o tome govorili negativno, a neki pozitivno, gospodin Danžan, o, o programu o i obući i o kapacitetima. Točno je da nam je bilo potrebno tri godine da bismo to ostvarili, a kao što možda znate, i jučer je mm, mm, kolegi povjerenika usvojio paket o izgradnji kapaciteta. I e, moram vam reći da to ne znači da mi imamo sada vojni pristup sigurnosti. Ne, to je odgovor e, na nešto što nam govore naročito naši prijatelji iz Afrike e, naroč, i civilno društvo iz tih e, zemalja. Dakle, ako u Sahelu ili rogu Afrike i tako dalje postoji nesigurnost, nestabilnost za građane, e, možete e, tu raditi na sve moguće vrste stvari vezane za razvoj, ali nećete uspjeti ako nemate osnove sigurnosti. I e, kada kažemo da možda neka sredstva odlaze iz jednog e, stavka u drugi, to jednostavno odgovara potrebama ljudi s kojima radimo, a sve poruke koje dobivamo nam ukazuju na to da moramo raditi na pitanjima sigurnosti, dok radimo i na pitanjima razvoja. Nema razvoja bez sigurnosti, nema bez sigurnosti bez razvoja. Sada jednostavno moramo to pretočiti u dijelo. A paket što smo ga jučer usvojili mislim da će biti izuzetno važan e, u našoj mogućnosti da koristimo ove strategije. Moramo dakle to koristiti u različitim područjima na vrlo koherentan način. Postavljeno mi je također vrlo konkretno pitanje o dijelu strategije koje se odnosi na činjenicu da se od država članica može tražiti da aktivno pridonesu određenom aspektu zajedničke sigurnosne politike. Taj smo dio strategije, kao što možete i zamisliti, vrlo pažljivo osmislili. S jedne strane potrebno je zadržati jedinstvo ne samo 28 država članica već i različitih institucija uključujući i Europskog parlamenta. I to se upravo radi u okviru za zajedničkom okviru za institucije, ali to znači da e, na, možemo tražiti postaći neke e, države članice jednu ili više njih ili e, pak parlamentarne delegacije da rade e, i e, nešto u tom cilju i to može biti važan doprinos. Važno je to raditi na koordinirani način tako da se i time zajedničke primjenjuju zajedničke odluke i da se o tome obavijeste zajednička tijela. Dakle, to može biti parlamentarna delegacija ili pak ne e, skupina e, predstavnika europskih država ili pak često ja odlazim sa skupinom povjerenika e, na takve posjete. Dakle, moramo imati zajedničke ciljeve i ne smijemo se bojati dodane vrijednosti koju dajemo. Vrlo je važno da samo da to bude dio koherentne osmišljene politike. Dolazim sada do osnovnih potreba o kojima su mnogi od vas govorili. Ono što je sada osnovna potreba jest da zajamčimo da se <clears throat> europskim građanima jamči pravo na sigurnost. Što znači da Europska unija mora djelovati kao takva, kao ujedinjena Europska unija. Ne bih sada slijedila i jednu od sugestija, nešto što je netko od vas rekao, a to je i nije izvornik bio na engleskom jeziku, dakle da je potrebno više uzeti u obzir mišljenja onih zemalja koje se protive tome da radimo zajedno. Dakle, morate slušati ljude koji kažu da e, Europa ne treba raditi ujedinjeno. Ja te ljude neću slušati, žao mi je. Jer ako postoji i jedno područje gdje moramo raditi zajedno, to, je, to su vanjski odnosi jer nema u području vanjske politike niti jedna od država članica bez obzira koliko ona bila jaka ili velika koja može biti i učinkovitija nego sve države članice zajedno bez obzira o tome kojem se području radi borbi protiv terorizma, trgovini i tako dalje. A ja vjerujem da naši građani to vrlo jasno traže. Opasnosti su svjetske, mogućnosti su svjetske, a sve države članice su zapravo male zemlje, maksimalno zemlje srednje veličine u odnosu na druge države u svijetu. E, imperije su prošle. Moramo živjeti u stvarnom svijetu. Naši partneri u svijetu znaju E, to i e, znaju kakve su, e, koliko smo jaki. Mi ponekada zaboravimo da shvatimo gdje su naše jake strane. Jer možete biti jaki, ali ako toga niste svjesni, onda to zaista nije bitno. Ne možete ništa time postići. Dakle, koristimo ove strategije kako bismo bili e, globalni igrač koji će imati samopouzdanje. Neki od vas su rekli da je strategija koju predstavljamo previše ambiciozna i nerealna, drugi su pak rekli da je previše realna i nedovoljno ambiciozna. Potrebni su nam i realizam i ambicije. Zato što kao što vidimo stvari se mijenjaju i na domaćem planu i na međunarodnom planu. Ono što je bilo nepredvidivo prije nekoliko mjeseci ili godina sada je stvarnost. Mi moramo vidjeti hoćemo li samo reagirati na promjene koje se drugdje događaju ili pak imamo dovoljno samopouzdanja da oblikujemo promjene koje dolaze. Ja vjerujem da to možemo učiniti ako budemo imali političku volju da to napravimo. Mislim eh, da vam ću tu zahvaliti. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda, ali mislim da je na